Dobrodošli na ovaj e, sastanak odbora za regionalni razvoj. Prema ovom prijedlogu dnevnog reda imamo zapravo odobrenje zapisnika sa sjednice od 21. listopada te 4. i 5. studenog koji su dostupni online te su vam i poslani. Ako nema prigovora, onda bih predložio da ih smatramo usvojenima. Također možemo usvojiti i današnji dnevni red. Moram reći da smo jučer imali e, Drugi dan, znači e, na položaju nove povjerenice za regionalni razvoj, Julie e, Ferreire, Dakle, ona je bila ta koju smo čuli na saslušanju pred našim odborom. Ja sam se sastao s njom nakon imenovanja na mjesto povjerenice i dogovorili smo se da će ona doći e, uskoro na sastanak našeg odbora kao što to nalaže tradicija. Sada ću vas samo brzo izvijestiti o datumu e, našeg e, sljedećeg sastanka na kojem ćemo organizirati tu razmjenu stajališta sa našom povjerenicom. Europska komisija u ovom trenutku radi također i na osposobljavanju fonda za pravednu tranziciju, a naš odbor za regionalni razvoj je također spreman dati i svoj doprinos te intervenirati po pitanju te jako važne uredbe za e, naš sektor politike. Također moramo po pozornost usmjeriti na činjenicu da će se Europski parlament sastati na izvanrednoj plenarnoj e, sjednici. E, imat ćemo razgovor i raspravu o novom zelenom sporazumu. Također je Europska e, komisija i njezina glavna uprava za regionalni razvoj biti će prisutna i mnogi od nas će biti normalno prisutni na plenarnoj sjednici, a na nama je da kao članovi ovog odbora se referiramo po pitanju aspekta projekata koji se tiču kohezijske politike. Sada možemo prijeći na četvrtu točku dnevnog reda. Gotovi smo s priopćenjima. E, na zahtjev odbora e, Regi, resorni odjel B je napravio studiju, odnosno naložio da se napravi studija o kohezijskoj politici, uloga Europskog parlamenta od stupanja na snagu u Lisabonskog ugovora. Dakle, ta studija proučava ulogu Europskog parlamenta na području kohezijske politike od e, stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, od kada je uvedeno zapravo jednako pravo vijeća i parlamenta u tom postupku suodlučivanja kada je riječ o strukturnim investicijskim fondovima. Osim toga, e, ne samo ovdje govorimo ne samo o tim službenim znači postupcima, nego također i o neformalnim postupcima od same razrade politika do e, te predzakonske faze, do također i među institucionalnih pregovora, zato što se održava čitav niz trijaloga u ovom trenutku. E, riječ je o CPR-u, znači o Interregu, također o kohezijskom fondu Imamo i mm, još otvorenih pitanja koje se tiču znači tog postupka suodlučivanja, znači dva e, su zakonodavca e, koji trebaju surađivati i treba uskladiti e, zapravo i ulogu vijeća i parlamenta u tom pregovaračkom okviru, toj pregovaračkoj kutiji. O tome ćemo ponovno e, diskutirati, raspravljati te će se raspravljati o e, parlamentarnom nadzoru e, ulozi Europskog parlamenta u kohezijskoj politici. E, ta studija je zaključena i poslana našim članovima u srpnju 2019. i danas ćemo imati prezentaciju. Prezentirat će je gospodin Haris Martinos i gospodin dr. Serafin Pazos Vidalo. Imamo otprilike 45 do 50 minuta kako bismo se posvetili ovoj točki na dnevnom redu i zamolio bih naše goste da poštuju vrijeme koje ima na raspolaganju. Znači 15 do 20 minuta e, sve ukupno, a nakon toga kao što je uobičajeno daću riječ našim zastupnicima kako bi e, se javili po pitanju eventualnih Mm, komentara i pitanja i onda kako bi se mogli na to odgovoriti. Izvolite, imate riječ. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Evo mi ćemo vam sada izložiti glavne elemente ove studije. Kao što ste vi rekli, mi smo početkom sedmog mjeseca završili ovu studiju, e, tako da je bilo to pri kraju e, prethodnog e, parlamentarnog saziva. Mi ćemo kratko e, dati uvod, a nakon toga ćemo govoriti o ulozi parlamenta u razdoblju između 2014. i 2020. a onda ćemo govoriti i o ulozi u narednom razdoblju. Isto tako ćemo govoriti o e, sadašnjoj ulozi Europskog parlamenta nakon toga ćemo govoriti o zaključcima, o preporukama, ali isto tako e, i o nekim našim refleksijama vezano za trenutačne izazove s kojima se susreće parlament vezano za kohezijsku politiku. Kao što ste vi već rekli, naša studija E, bavila se kako formalnim, tako i neformalnim procesima i mi smo poduzeli jednu kritičku analizu e, procesa, ali isto tako smo se e, referirali i na ishode politika. Isto tako smo se referirali i na nekakva ograničenja svih tih ishoda. Što se tiče zakonodavnog paketa za 2014. 2020. godinu, dakle za vrijeme vaše aktivnosti, mm, mi smo primijetili da iako je to bilo prvo razdoblje, prvi zakonodavni paket e, u kojem je parlament imao e, ovlasti suodlučivanja, već je tada parlament dao svoj važan doprinos. doprinos. Uloga parlamenta je bila izrazito bitna u e, mnogim aspektima kohezijske politike. Na primjer, strateški pristup, programiranje, načelo partnerstva, e, tematsko fokusiranje, e, zajednički strateški okvir, integrirani teritorijalni pristup i različite komponente tog pristupa, potpora regijama u tranziciji, inovacija i pametna specijalizacija. Međutim, u nekim područjima Europski parlament pokušao je utjecati na ishode, ali bio je manje uspješan. Tu je riječ o makroekonomskim uvjetovanostima. E, nakon toga okvir za procjenu ostvarenja postignuća i financijska pitanja. Sve u svemu, Europski parlament je u vrlo kratkom razdoblju nakon donošenja ugovora iz Lisabona uspio je ostvariti svoju punu ulogu su zakonodavca. E, to je bio vrlo e, intenzivan period e, pregovaranja, to je bio period bez presedana u politici kohezije i e, došlo je do vrlo dobrih rezultata. Europski parlament odigrao je ključnu ulogu u osnaživanju kohezijske politike budući da je to politika koja je sveobuhvatna i koja je više sektorska jer e, je tu riječ o investicijskoj politici za sve regije. Naravno, e, što se tiče stavova Europskog parlamenta i e, komisija, nekad su ti stavovi bili usklađeni, a u našem izvješću e, isto tako e, smo vidjeli da je parlament imao jako dobru internu komunikaciju i da su upravo zbog toga ostvareni tako dobri rezultati. Nakon toga imamo razdoblje koje opisujemo kao e, trenutačnu ulogu e, parlamenta. Znači, na samom početku imali smo razdoblje, dosta turbulentno razdoblje pregovora, a nakon toga dolazi do sporadične zakonodavne aktivnosti. E, to razdoblje ide od, od 2013. do 2017. godine a tu se reflektira i e, višegodišnja priroda kohezijske politike. E, parlament e, je često koristio izvješća na vlastitu inicijativu. Jedna vrlo važna uredba koja je vrlo bitna je bila uredba Omnibus koja je povećala pojednostavljivanje e, propisa. Vaš odbor zauzeo je snažan stav e, vezano e, za prijedlog komisije za strukturne reforme. Tijekom tog razdoblja nadzor delegiranih i provedbenih akata e, bio je puno manje važan. E, to znači da e, je parlament radio na vrlo malom broju takvih akata, delegiranih akata i provedbenih akata i da tu nije došlo do nekih znatnih promjena. Vjerojatno je to tako zato što su se određene e, stvari, bila je tendencija da se rješavaju u glavnim zakonodavnim aktima, a ne u delegiranim i provedbenim aktima. Ono što se čini da je bila najvažnija aktivnost tijekom tog razdoblja su izvješća na vlastitu inicijativu. Ta izvješća pokrivaju velik broj važnih tema kohezijske politike i daju e, jasan e, glas regija i parlamenta vezano za ta pitanja. Neka od tih izvješća bila su vezana za e, provedbena izvješća komisije i tu je odbor e, Ređi odigrao vrlo važnu e, ulogu po pitanju političke kontrole kohezijske politike. Neka izvješća bile su potpuno nove inicijative. To su zapravo bili početni koraci e, za razvoj stajališta Europskog parlamenta za zakonodavni paket 2021. 2027. Taj paket je započet to je bilo ključno izvješće na vlastitu inicijativu za razdoblje e, nakon 2020. za kohezijsku politiku Europske unije i to je omogućilo da se vrlo brzo e, založi za ambiciozne mandate. dakle ambiciozne mandate e, vezane za CPR, za ETC, za kohezijsku politiku i tako dalje. Dakle, Europski parlament je ponovno preuzeo punu ulogu su zakonodavca, promičući kohezijsku politiku, E, nekad je stajalište Europskog parlamenta e, bilo sukobljeno sa stajalištima Europske komisije i vijeća, primjerice vezano za EAFRD koji nije bio u skladu sa CPR-om. E, isto tako se ponekad stajalište Europskog parlamenta razlikovalo od stajališta vijeća. Kao što ste već e, vidjeli i dalje e, smo suočeni sa različitim izazovima u ovom zakonodavnom paketu, posebice vezano za e, MFF, dakle pregovori o proračunu, a to nije dio koji ide u postupak suodlučivanja. A svakako moramo poduzeti sve da ne dođe do kašnjenja s novim programima. Naši zaključci su sljedeći. Europski parlament je odigrao asertivnu ulogu od stupanja na snagu ugovora iz Lisabona. On je koristio mandat ovlasti koje je dobio ugovorom e, iz Lisabona na način da je branio i zagovarao e, svoja stajališta vezana za kohezijsku politiku. Uloga parlamenta je na neki način bila ograničena zbog dva faktora. Prvo su nekakve eksterne e, promjene koje su utjecale na pozicioniranje kohezijske politike u sveukupnoj e, institucionalnom okviru Europske unije. E, bilo je jako puno inicijativa, političkih inicijativa prethodne komisije na primjer vezano za strukturne e, promjene, reforme, nekakve ekonomske elemente, a to se ponekad e, e, preklapalo, a ponekad je bilo kontradiktorno sa kohezijskom politikom. Nakon toga drugi faktor ograničenja su interni faktori zbog toga što Europski parlament nije uvijek imao dovoljno podataka i dovoljno kapaciteta u smislu znanja. A isto tako zbog među e, zbog koordinacije među odborima i suradnje. Prije nego što dam riječ e, kolegice Rafinu, e, reći ću da Europski parlament mora odigrati veću ulogu ne samo zagovarati kohezijsku politiku, to mora biti institucija koja će moći proaktivno razvijati e, političke inicijative vezane za kohezijsku politiku. Osim samo razvijanja internog, internog kapaciteta i koordinacije, e, potrebno je e, imati sposobnost mobilizirati i bolje voditi veliku zajednicu politika koja se sastoji od e, aktera e, koji, e, za koje je bitna kohezijska politika. Hvala Haris. Evo ja ću samo kratko dati još neke preporuke. Sposobnost Europskog parlamenta je ograničena zbog samog institucionalnog okvira i zbog postupaka, ali možemo optimizirati određene stvari, pogotovo to smo vidjeli u e, prethodnom mandatu. Mi smo preporučili da se osnuje e, upravljački odbor koji bi mogao vidjeti kakve su stajališta e, u različitim klubovima zastupnika, u različitim odborima. Moj kolega iz tajništva će reći da tako što već postoji, ali možda, i to smo vidjeli u ovim e, pregovorima, možda bi bilo dobro imati takav, jedno, takav jedan upravljački odbor zbog određenih e, fondova, primjerice RDF. Određene fondove vode određeni e, odbori, a trebali bi imati nekakav integrirani e, pristup. Na taj način bismo mogli sistematizirati rad različitih e, odbora i mogli bismo isto tako angažirati stručnost akademske zajednice, a i šire zajednice koja je zainteresirana za kohezijsku politiku. Ideja je da Europski parlament bude proaktivan, da uvijek gleda unaprijed i da zapravo postavlja tempo, ne da bude samo reaktivna institucija, da gleda što radi komisija pa da onda reagira u skladu s time, nego da bude više proaktivan. Europski parlament je pokazao inicijativu, e, primjerice putem izvješća na vlastitu inicijativu, e, isto tako radio je na različitim pripremnim aktivnostima ali možda bi bilo dobro da parlament e, sam po sebi ima bolje podatke, e, bolje e, informacije kako bi postao autonoman. Naravno, Europska komisija, Eurostat daju podatke Europskom parlamentu, ali parlament bi se mogao bolje osloniti na svoje vlastite izvore, što bi mu dalo prednost u trijalozima. Isto tako, parlament tradicionalno surađuje sa Europskom komisijom, ali sada bi možda bilo dobro da vidimo kako bi se parlament mogao povezati sa vijećem na bolji način. Nemamo za sada nekakve ustaljene odnose sa vijećem, imamo ih sa Europskom komisijom, ali ne i sa vijećem. I ako bismo to uspostavili, onda bi možda e, izvjestiteljima bilo puno lakše raditi. I na posljedku da završim. Nije riječ o tome da trebamo imati e, bolje dokaze, bolje činjenice vezane za kohezijska pitanja, a to je svakako važno, važno je za postizanje rezultata, postizanje ishoda. E, znam da mnogi e, znanstvenici koriste e, podatke koje izrađuje ovaj odbor, do koje dolazi ovaj odbor, ali možda bismo to trebali pojačati, pojačati aktivnost parlamenta vezano za prikupljanje podataka i vlastita istraživanja. Isto tako bismo trebali e, se povezivati i sa drugim institucijama, institucijama e, iz država članica, isto tako možda sa nacionalnim e, parlamentima. I na kraju par ideja za budućnost. Uloga Europskog parlamenta je pod utjecajem šire konteksta. Imamo novu komisiju znamo otprilike e, na čemu će raditi Europska komisija, ali možda bismo trebali E, e, vidjeti e, kako raditi na ciljevima održivog razvoja. To je ono čime bi se Europski parlament mogao baviti. Isto tako treba spomenuti različite instrumente, primjerice Fond za pravednu tranziciju, program strukturnih reformi, ESIF i tako dalje. Tu bi uloga parlamenta mogla biti ključna i puno izrazitija nego ranije. I na posljedku trebamo se pozabaviti pitanjem različitih prioriteta. Europski parlament eh, treba osigurati da kohezijska politika podržava sve te nove prioritete. I sada tu završavam. Hvala vam na pozornosti. Zahvaljujem. A sada ćemo započeti s raspravom i ćemo riječ našim zaposlenicima. Dakle, Korina Krejcu, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedatelju. Želim zahvaliti ne samo autorima za ovu sveobuhvatnu studiju i na svemu uloženom radu, nego želim i naglasiti da od e, ugovora iz Lisabona Europski parlament je dobio ključnu ulogu kao su zakonodavac e, za paket 2014. do 2020. i stavio je važan naglasak na kohezijsku politiku što je preko 350 milijardi eura. E, odnosi se na investicijsku politiku za sve regije e, pod Junkerovim e, timom e, bila sam svjedokinja kako je Europski parlament e, preuzeo važnu ulogu i u službenim i neslužbenim aktivnostima i zalagajući se, boreći se za dobro opremljenu kohezijsku politiku što je važno za svih 300 regija u Europskoj uniji. I Europski parlament na taj način e, unapređuje život europskih e, građana. E, to se odnosi i na vodoprivredu, na otpad, na transport i drugo. I svugdje gdje je potrebno istraživanje i inovacija. I kao što je predsjednik Omaži rekao na početku i što studija podcrtava, usvajanje VFO-a je svakako e, apsolutno neophodno kako ne bismo ugrozili preko 100 tisuća europskih projekata koje su u tijeku a kamoli nove projekte koje tek trebaju uslijediti. E, komisija e, i vijeće i parlament u tome imaju dobru suradnju bilo bi dobro da unaprijedimo suradnju s vijećem, ali to visi naravno o spremnosti obiju strana, jer za tango je potrebno dvoje. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Hvala lijepa e, gospodine predsjedatelju, kolegama iz EPRS-a. Zahvaljujem na ovoj opsežnoj studiji. To je bilo zaista zanimljivo štivo, bilo je e, zanimljivo čuti razvoj e, uloge Europskog parlamenta i kako utječe na kako Europski parlament može preuzeti važnu ulogu u kohezijskoj politici. E, dobro je da možemo prepoznati kontinuitet e, za nove članove kao što sam i ja. E, Sada imamo priliku vidjeti kako neki instrumenti, alati koji se danas koriste potječu zapravo od inicijative Europskog parlamenta. Dopustite još jedno pitanje o vezi između preporuka i ključnih e, rezultata e, gospodina Martinosa i Vidala. Vi ste e, utvrdili da parlament ima sada važnju ulogu i da određuje buduće politike, a manje da je to obrambena politika. To ste preporučili s trećom preporukom gdje se utvrđuju proaktivni ciklusi politika koji su usmjereni prema budućnosti. Hvala lijepa, Konstans Krell. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Zahvaljujemo na ovoj studiji i na zanimljivim preporukama. Ja smatram da su e, neke od njih vrlo korisne, ali kod nekih imam i pitanje. Mislim da nitko od nas ne može žaliti na pomanjkanje kontakata sa vrlo mnogo zanimljivih ljudi. S čemu onda takav upravljački odbor? S čemu steering committee? Mi imamo ljude koji horizontalno surađuju iz različitih odbora. Mi se poznajemo međusobno. I sad kao da CPR-a pokušavate smanjivati birokraciju, a onda na razini parlamenta e, uvodimo e, jedan za drugim novi odbor. Punimo si rokovnike, a manje vremena preostaje za stvarni rad. No možda sam to i pogrešno shvatila. Možete nam, molim vas, prikazati dodanu vrijednost tog novog steering komitija. Hvala lijepa Konstans. Javlja li se još tko za riječ? Ne vidim novih prijava. Dobro, hvala vam lijepa na ovoj studiji, hvala vam lijepa na preporukama. One su zaista usmjerene na srž problema. Od ugovora iz Lisabona mi smo postupno izgrađivali pravno tijelo za suodlučivanje. I odbor e, regiji, a u širom kontekstu i Europski parlament e, su dorasle e, svojoj novoj zadaći. Na početku smo bili suodlučitelji, međutim sada se stvaraju i e, novi e, nova pravila kroz otvoreni trijalog i mi sada zaista moramo strogo e, afirmirati načela suodlučivanja. Korina Krecu je potpuno u pravu kada kaže da odnosi koje imamo s vijećem jesu odnosi koji moraju počivati na načelu ravnopravnosti. Mi smo demokratski predstavnici Europske unije i u toj funkciji se moraju odvijati i naši odnosi s vijećem. No, budite uvjereni da političke rasprave koje imamo s vijećem u tijeku institucijskih pregovora e, teku stalno i na koherentan način. I što se tiče izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni. Kada je situacija komplicirana, onda se naravno još više e, surađujemo i izmjenjujemo. Vi ste e, više puta e, govorili o našoj poziciji u zakonodavstvu u odnosu na koheziju. I stvarno smo bili tamo gdje treba. Korina Krecu se toga jamačno sjeća. Poduzeli smo primjerice izvanredne mjere za Grčku i isto tako smo podigli razinu sufinanciranja na 100%, što je bila politička nužnost. Bili smo u stanju reagirati. E, istina, politička agenda, političke inicijative često dolaze iz vijeća ili iz komisije i tu se još moramo više upregnuti kako bismo bili u stanju biti ti koji dajemo poticaj. I moramo slijediti vlastitu e, političku agendu. No, to ne vrijedi samo za odbor regi, to vrijedi za cijeli parlament. Način kako danas sve funkcionira zapravo znači da mi reagiramo na političku agendu koja se donosi izvan našega doma. Znači, moramo češće poduzeti inicijativu. Predsjednica komisije von der Leyen, kada je stupila pred parlament, vrlo jasno je iskazala svoju spremnost e, prihvatiti pravo donošenja e, izvješće inicijative na vlastiti poticaj u parlamentu. E, mi predsjednici von der Leyen možemo poručiti da u našim izvješćima na vlastitu inicijativu u parlamentu koje su donesene u različitim odborima se može osloniti na, na dobru osnovu. Posebno to vredi za naš odbor regiji. Upravo mi smo bili ti koji smo dali impuls primjerice što se tiče makroregionalne strategije. Te su strategije proizašle iz parlamenta, što e, ne zna mnogo ljudi. Koncepcija najudaljenijih regija i to je nešto što je pokrenuo Europski parlament zahvaljujući izvješću Dižos. I to je onda dovelo do izmjene ugovora. A za vrijeme prošlog saziva imali smo nekoliko izvješća na vlastitu inicijativu koji su onda nadahnuli komisiju i koja je onda razradila uredbe o kojima smo također suodlučivali. I još posljedna točka. Ovaj stalni odbor To je zapravo jedan transverzalni element, jedna koncentracija političkih strategija i odnosi se na sve odbore. Dakle, sve ukupnost e, parlamentarnih odbora zapravo mora ispuniti e, cjelovit cilj kohezije tako određuju ugovori. A mi se moramo pobrinuti za to da se ciljevi i prakticiraju i ispunjavaju. A taj okvir već postoji. E, postoji neslužbene politički okviri, ali možda ih treba uistinu ojačati. Pitanje CFP-a tu moramo odrediti okvir zajedno s odborom za proračun kako bismo e, mogli e, polučiti više u toj bitci s A to je e, vrlo zanimljiva. Taj stalni odbor za koheziju mislim da zapravo već postoji jer to smo mi, to je regi koji će biti sve otvoreni e, lokalnim, regionalnim akterima i za niz stručnjaka. Što se tiče kohezije, e, izvolite, sad imate nekoliko minuta da odgovorite na pitanja. Hvala lijepa. E, neka od tih pitanja su međusobno povezana pa ću e, svojim odgovorom e, zahvatiti više pitanja. Možda će i kolega Serafin se uključiti. Da, imamo proaktivnu ulogu. No, prošlih godina se pozicija sve više opisuje kao defanzivna i to je vrlo važna stvar e, za vas e, za vaš odbor za parlament jer tu se zapravo dovodi u pitanje e, neke ključne stavke kohezijske politike a za neke stvari je potrebno više nego biti defanzivan treba krenuti proaktivno raspravljati i integrirati podršku kroz e, demokratsku i legitimitet koji je također e, upisan u Lisabonski ugovor. E, trenutno, ako se smijem poslužiti karikaturom, trenutno na stotine prijedloga iz e, regionalnih tijela, e, lokalnih e, i udruga gradova i općana ulazi u sustav kao u sandučić i za vrijeme konsultacija netko je to opisao kao fleksibilan model. Međutim, treba jednostavno davati smjer a ne samo prikupljati e, ulaznu poštu. E, neki idu dalje, ali e, očito je da komisija dosta vremena provodi slušajući parlament, odnosno informirajući parlament dok se pišu nacrti prijedloga. Dakle, ideja e, koja je podlaga ovakve strukture e, upravljačkog odbora e, jest u tome što postoji određena opasnost za kohezijsku politiku, a to je sektorizacija ili fragmentacija, da se prioriteti rastave na komadiće, a kohezija je po svojoj prirodi raspoređena na više odbora. Znači, bitno je e, da se iskoristi e, e, vaša snaga, da poruka vijeću bude snažnija i ako tu nema e, utvrđenih kanala, to se događa jedino tijekom pregovora i prema komisiji, a tu postoje kanali, a komisija ima takve kanale i prema parlamentu i prema vijeću. Parlament nema svoje kanale prema vijeću i zato imamo taj paket povezanih preporuka i nadam se da će to biti više nego samo obrana pozicija, E, nadam se da će e, biti moguće na taj način e, afirmativno definirati smjer. Bilo je mnogo inicijativa komisije o kohezijskoj politici, međutim, to nije bilo uskladivo sa sadašnjom strukturom u parlamentu na koji način se bavimo tim pitanjem. I tu ću stati. Hvala lijepa. E, čestitam na dobrim i detaljnim pitanjima. Što se tiče novih e, struktura i onoga što pita gospođa Kreću, mi tu ne predlažemo nova tijela. E, mi predlažemo sustavni rad, metode rada, kako parlament dolazi do informacija, kako surađuje sa e, organizacijama stručnjaka i slično. Dakle, ovo je organizacija tijeka informacija. A e, to nije nužno nova struktura koja uostalom već e, postoji, nego samo sustavni način prikupljanja podataka i dokaza i prenositi ih zajednici. Ali kao što je predsjedatelj e, dobro ustanovio, e, treba ojačati nadzor nad delegiranim aktima. Sustav nije posebno učinkovat, možda bi bilo bolje taj nadzor povjeriti malom timu e, pravnika ili stručnjaka e, pri odboru. E, to nije samo problem ovog parlamenta, nego svakog parlamenta koji ima posla s delegiranim aktiva. U nekim nacionalnim parlamentima se koristi takav sustav kako bi se bolje upravljalo nadzorom i kontrolom delegiranih akata. I na kraju glede pitanja odnosa s vijećem. E, gospodin predsjedatelj je dobro primijetio da se tu radi o međusobnom i uzajamnom respektu i e, kvalitetu i kao što je gospođa Kretu rekla za tango je potrebno dvoje. Međutim, možda bi se sa predsjedništvima moglo bolje strukturirati dijalog. A isto tako e, mnoge političke rasprave e, se zapravo zbivaju izvan radnih skupina. A na primjer na kontaktnim točkama za kohezijsku politiku e, među, vladinim tijelima gdje ne samo države članice sudjeluju i komisija, nego i druge organizacije koje se pozivaju. E, možda već postoje neka tijela, e, neki forumi e, koji omogućuju stalan dijalog sa vijećem. Kreće se u novi saziv, imamo novo predsjedništvo, možda treba o tome otvoreno raspraviti i s drugom stranom. Hvala lijepa. Merci beaucoup. Je vous remercie. Zahvaljujem vam na vašim prezentacijama i nakon toga komentarima i odgovorima. Hvala vam i na preporukama koje ste nam ovdje iznijeli. Po pitanju različitih stvari, recimo kad je riječ o delegiranim aktima, ja se slažem s tim. Dakle, to je jako važno pitanje i mi ćemo se s time definitivno baviti zajedno sa e, predsjednicima drugih parlamentarnih odbora. Mi smatramo da je to jedno od pitanja koje izlazi iz područja uske nadležnosti odbora regiji. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Mm, kao što znate, E, dakle, dvije trećine zastupnika u odboru regije novih zastupnika. U prosincu 2014. godine imali smo čitav niz e, saslušanja te također nekakvih sastanaka informiranja e, kako bi članovi mogli imati jasnu i nekakvu pedagošku možda sliku o odgovornostima svih dionika koji sudjeluju u razradi naših politika. E, bilo mi je nekako tada još e, očito E, da bismo za ovu prvu prezentaciju na početku znači ovog saziva e, trebali imati e, tri prezentacije, što će sve skupa, znači sve će skupa trajati otprilike 45 minuta o razvoju znači regionalne politike do, od 2014. godine, ali također i o ključnim obilježjima programskog razdoblja od 2014. do 2020. te također i o provedbi. I na kraju o regionalnoj politici u budućnosti budućnosti nakon 2020. Na taj način ćemo uspjeti pokriti to jedno e, šire e, vremensko razdoblje kao i sve teme koje će biti e, potrebne odboru regiji s obzirom na obavljanje svoje funkcije, preuzimanje odgovornosti. E, čućemo e, znači ravnatelja glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku gospodina e, Erika von Bresku i također gospodina Moraj Žilana, načelnika odjela za razvoj politika i ekonomsku analizu unutar glavne uprave regije. Gospodin Nebreska, izvolite, imate 15 minuta. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju što ste nas pozvali. Evo ja ću kratko se referirati na povijest kohezijske politike. Mislim da je uvijek dobro govoriti o povijesti kohezijske politike, jer se tako sjetimo otkud smo počeli i o čemu se zapravo radi u kohezijskoj politici. Tu se radi o solidarnosti, o europskoj solidarnosti kako bismo osigurali da niti jedan građanin, niti jedna regija ne ostanu zapostavljeni. To je srž kohezijske politike. Zapravo je vrlo zanimljivo da e, referenca na kohezijsku politiku, e, regionalni razvoj, da je to već e, sadržano u rimskom ugovoru iz 1957. E, dakle, naši su osnivatelji već to imali na umu, ali u to vrijeme regionalna politika još nije bila predložena jer se smatralo jer se smatralo da bi e, trgovina između regija zapravo doprinjela e, boljitku. Znači u to vrijeme smo imali Europski socijalni fond koji još i danas postoji. Međutim, to se nije dogodilo. Nažalost, ono što se dogodilo je da su nejednakosti porasle, pogotovo 1970-ih. Imali smo jako puno regija koji, su industrijski dakle pale i u to vrijeme naš eh, Europski fond za regionalni razvoj se osniva, a to prati i proširenje na Ujedinjenu kraljevinu. Ono što se u tom trenutku dogodilo, a to je vrlo važno jer se politika potpuno promijenila, e, dakle, mi smo samo razgovarali o projektima, nismo govorili o programima, nismo govorili o strateškim ciljevima, o europskim ciljevima. Znači imali smo samo nacionalne projekte koje su birale države članice i tu Europska unija nije imala svoj utjecaj. U to vrijeme ono što je isto tako važno jest činjenica da regionalna lokalna tijela nisu imala svoj upliv. Znači vidite koliko se politika promijenila od tog trenutka do danas. Što se dogodilo u 80. godinama prošlog stoljeća to je bio program jedinstvenog tržišta. Postavilo se pitanje kako ćemo osigurati da svatko se okoristi od otvaranja nacionalnih tržišta. Postojao je poticaj da se unaprijedi regionalna dimenzija, regionalna politika, to se polako razvijalo u ono što danas imamo polako, ali sigurno. I ona ključna reforma koja se dogodila je reforma u kojoj imamo sva temeljna načela kohezijske politike, kao što ih imamo i danas, dakle to je bila reforma iz 1988. pod Jacques Delorsom, kada se dogodilo to da su načela na primjer, višegodišnji programi. Znači, više nismo imali projekte, nego programe. Programe koji su imali višegodišnji proračun i koji su se temeljili na ciljevima i koji su bili geografski opredjeljeni. Imali smo i geografske, e, regionalne i lokalne partnere. Dakle, to se tada uvelo 1988. godine. Isto tako je tada povećan e, proračun e, za kohezijsku politiku na 25% proračuna Europske unije. Ono što vidimo e, su isto tako glavne korake do kraja 1990-ih godina. Važno je spomenuti i razdoblje između 1994. i 1999 kohezijski fond koji i danas postoji je uveden da se pomogne siromašnim zemljama kako bi se suočile s promjenama otvaranja svog tržišta u kontekstu jedinstvenog tržišta. Do 2006. godine trebamo naglasiti agendu 2000. koja je pripremila Europsku uniju za proširenje, kohezijska politika isto tako za proširenje. Znači tu vidimo zapravo pripreme kako e, bismo e, poželili dobrodošlicu novim državama članicama, deset njih pa 12 pa 13. Između 2007. i 2013. evo glavna promjena koja još uvijek danas e, postoji je da sve regije sada postaju prihvatljive za potporu. Znači sve regije u tom periodu postaju prihvatljive. I u tom razdoblju, znači između 2007. i 2013. događa se još jedna velika promjena, a to je da se politika povezuje sa Lisabonskom strategijom za konkurentnost i uvodi se koncept namjenskih fondova, fondovi koji se usmjeruju na investicije koje imaju za cilj poboljšanje konkurentnosti. I na posljedku, posebice naglašavam Interreg, e, koji se odnosi na suradnju između različitih regija, e, postaje ravnopravan sa ostatkom kohezijske politike. Dakle, sada taj dio e, dobiva svoje vlastite ciljeve. Sada do 2020. godine, sada smo u tom razdoblju i za to razdoblje bih rekao da je najveći fokus koji smo mi e, promijenili u odnosu na proteklo razdoblje je fokus prema rezultatima uspješnosti. Dakle, sada mjerimo poprilično točno što se događa sa novcem. Želimo shvatiti što funkcionira, a što ne funkcionira. Isto tako smo uveli i uvjete Imamo ex ante uvjete i s druge strane, sjećate se, to je bilo kontroverzno, imali smo koncept makroekonomske uvjetovanosti koja se odnosi na e, poštivanje ekonomskog upravljanja postupaka i tako dalje. I na samom na, politika je bila povezana sa strategijom e, Europe 2020. godine. Znači, trebalo je uključiti različite komponente stetra strategije. E sada, naredno razdoblje do 2027. O tome ćemo govoriti nešto poslije. Mi u budućnosti zapravo se želimo nadovezati na prošlost, želimo se fokusirati na pojednostavnjivanje i na održivi razvoj. Ovdje vam želim nešto pokazati na ovom slajdu, ja mislim da je to vrlo zanimljivo, s lijeve strane na desno, kako se razvijala prihvatljivost. Vidite da imamo još uvijek e, bijele točke, a od 2007. do 2013. i onda sa desne strane vidite 2020. godinu kada su sve regije pokrivene e, ovom politikom. I kao što sam prije rekao, to, geografsko otvaranje politike ide e, u skladu sa koncentriranjem e, fondova na ograničeni broj ciljeva politike. Dakle, vidite kako se ova politika razvijala s vremenom. I na posljedku ću vam pokazati jedan ili dva slajda koji se odnose na pitanje utjecaja. Koji je utjecaj toga što vi radite? Imamo li nekakve pozitivne rezultate? Evo na ovom slajdu vidite koji je rezultat naših napora e, da procijenimo kako ćemo utjecati s našim fondovima na razdoblje sve do 2027. godine kako ćemo utjecati na BDP. znači ono što vidite je plava linija koja ide vrlo oštro gore i koja nadilazi 5%. Znači to je povećanje BDP-a u novim državama članicama, središnja istočna Europa, jer očigledno to su najveće korisnice ovih, ovog fonda, ali vidite da smo uvelike povećali gospodarski rast u tim zemljama. Ali ono što isto možete vidjeti je zelena linija na dnu, a to je da čak i one države članice koje doprinose, koje plaćaju e, velikim dijelom fondove koji se troše, da i one zapravo imaju svoje koristi od kohezijske politike. A što to znači? To znači da njihove e, firme, njihova trgovina E, koja se odigrava sa zemljama članicama koje su glavne korisnice, znači i oni na taj način ostvaruju korist. A to znači da je u svačijem interesu da se ova politika održi, jer vidite da nemaju samo korist one glavne korisnice fonda, već i one druge zemlje koje neposredno izvlače korist. Znači ovdje su konkretni rezultati. Vidite da ovo proteklo razdoblje gotovo. Sad znamo što smo postigli i vi vidite da smo dali e, da smo dali potporu 400 tisuća poduzeća, da smo stvorili 1,3 radnih mjesta, da smo povezali ljude sa širokopojasnom mrežom, 21, e, 21 milijun osoba znači smo povezali sa širokopojasnom e, mrežom i ovo što vidite na ovom slajdu su konkretni rezultati. Budući da govorimo o razdoblju kada je e, Europa e, bila suočena sa financijskom, gospodarskom krizom, sa recesijom, vidite da su ova postignuća zapravo jako važna i da nam pokazuju koja je dodana vrijednost kohezijske politike u ovom razdoblju. Ja ću sada ovdje stati jer ovo je zapravo prva od naše tri e, prezentacije. Ako imate bilo koje pitanje, pitanje, slobodno mi se obratite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Merci beaucoup. Zahvaljujem vam. Mislim da možemo nastaviti sa prezentacijama, a kasnije ćemo na kraju čuti reakcije naših kolega. Thank you, Mr. Chair. Um... Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. E, dopustite da preuzem ovu srednju prezentaciju. E, govorit će o sadašnjem programskom razdoblju od 2014. do 2020. E, moj je cilj objasniti vam osnovnu ideju samog pristupa i što smo htjeli postići a na kraju ću se osvrnuti na sadašnje stanje, budući da je e, moj ravnatelj se vama već obratio u rujnu i detaljno pokazao aktualnu situaciju, a ja ću više o pozadini. I na kraju e, želim govoriti o onom što procjenjujemo uspješnijim, a što manje uspješnijim u ovom programskom razdoblju i nadam se da će to onda bez e, većih problema i potpuno e, dosljedno onda e, prijeći u prezentaciju koju ćemo čuti o razdoblju poslije 2020. Kohezijska politika iznosi trećinu proračuna Europske unije u ovom programskom razdoblju i vezuje se tijesno u strategiju Europa 2020 koja treba omogućiti ispunjenje ciljeva koji su utvrđeni u okviru te strategije. I kao što je Erik već naglasio, e, radi se o investicijama u sve regije ako nemate kohezijsku polegiju za sve regije, onda ne možemo govoriti o europskoj kohezijskoj politici nego ćete dobiti fragmentiranu politiku i nećete ispunjavati one elemente solidarnosti i kohezije koje želite ispuniti. Da naglasim e, što je osnova politike. Osnovno je da se radi putem programiranja, partnerstva i zajedničkog upravljanja. Obrnutom redoslijedom, dakle podijeljeni zajedničko upravljanje, to znači da imamo i podijeljenu odgovornost između komisije, država članica i regija, odgovornost za ispunjenje politike. To postižemo tako što se implementira program kroz što šire partnerstvo. To je postalo osnovno načelo za ostvarivanje kohezije. Naime, vlasništvo i odgovornost za programe se organizira u cijelom partnerstvu koje je i geografski, horizontalno, ali i vertikalno unutar regija država članica. Dakle, što šire partnerstvo je poželjno kako bismo uključili sva gledišta i sve aktere koji mogu dati doprinos ostvarenju programa. Programi su glavni elementi ispunjenja kohezijske politike. To su programi koji idu kroz cijelo programsko razdoblje uz e, dodatne godine koje služe e, izdatku za e, preostala sredstva pa mogu trajati 9 do 10 godina. A važno je utvrditi ravnotežu između potrebnog, potrebne detaljnosti u politici, ali ujedno i ne smijemo ući u prevelike potankosti kada se piše strateški dokument za izdatke tijekom jednog cijelog desetljeća. Sadašnji pristup u razdoblju 14. do 20. pokriva pet različitih fondova iz europskog proračuna i nazivamo ih europski strukturni investicijski fondovi to je zbirni naziv. Jedan od ciljeva je bio postići određeno zajedničko upravljanje i koordinacije u cijelom partnerstvu za svaku državu članicu i to putem jedinstvenog e, dokumenta o financiranju u svakoj državi članici. A drugi je element e, dati zajednička pravila. Korisnici su često bili frustrirani primjenom različitih pravila e, koje moraju ispunjavati ovisno o tome e, sredstva iz kojeg fonda žele e, povlačiti. Prema tome, jedan od naglasaka je zajednički pristup kod pojednostavnog obračuna troškova, financijskih instrumenata, pravila e, i slično. Treba dati opravdanost za povlačenje sredstava, a da se ne brine o e, sitnicama u različitosti pristupa, ovisno o tome o kojem se fondu radi. Što se tiče sadržaja, struktura za ovo razdoblje je ciljeve pretočila u 11 tematskih područja. E, e, fond za regionalni razvoj je aktivan u svih 11 područja i ako su za taj fond glavni prioriteti prve četiri točke, a za socijalni fond e, težište je na točkama 8 do 11. Ovdje je glavna poteškoća, o tome će vjerojatno Erik još govoriti, što postoji opasnost e, da se politika rascijepka na različite odjeljke. Ako imate toliko različitih ciljeva, e, postoji opasnost da se ti ciljeve pretvore u vertikalne stupove i čak prepreka za integrirani pristup što se tiče ciljeva politike tu treba kao jednu od jezgara za razlike za razdoblje do 14. do 12. odrediti koncentraciju investicija. Postoji fleksibilnost e, kod odabira tematskih ciljeva, ali istodobno postoji potreba da se osigura potrebna koncentracija sredstava na tim područjima. Dakle, koncentracija na istraživanje inovacije, na IKT tehnologije, na e, MSP-ove i prijelaz na niskougljičnu ekonomiju iz središta za programsko razdoblje 1420, A sličan je bio pristup e, u smislu koncentracije i za socijalni fond. I tu je e, osigurano da se minimalna sredstva koriste za socijalnu uključivost i suzbijanje siromaštva. Dakle, e, važna je ravnoteža, ali treba i koordinirati e, koliko pojedina regija sama može birati, a koliko e, mora e, biti u skladu sa glavnim prioritetima Europske unije. Ishod programske vježbe za razdoblje 14 do 20 je po sadržaju sada na ekranu. Vidite koji su to tematski ciljevi E, svaki pojedini program u državi članici e, u agregatu sa svim drugima daje ukupnost e, ovog računa. Vidite da je to gotovo 100 milijardi što je dodijeljeno za potporu MSP-ovima, 90 milijardi za zaštitu okoliša, učinkovite izvore energije i oko 66 milijardi za istraživanja i razvoj. Osim toga, rasprava o europskom financiranju se često e, usredotočuje oko tradicionalnih i novih e, metoda. Međutim, moramo biti oprezni kod e, naše terminologije jer kohezija se često smatra više e, usmjerena na tradicionalnost, a 66 milijardi je usredotočeno i trošeno na istraživanje i razvoj, a to nije nužno nešto što je tradicionalno. Erik je u svojoj prezentaciji spomenuo važnost interega i suradnje Mislimo da kohezijska politika tu predstavlja e, temeljnu europsku dodanu vrijednost. Naime, izgradnja suradnje e, preko granica je za Europsku uniju nešto što može donijeti dodanu vrijednost. To mogu biti prekogranični, interregionalni programi, transnacionalni i imali smo te elemente i u makroregionalnoj strategiji, e, dodavši time novi sloj e, kohezijskog pristupa. E, pokušali smo se u tom razdoblju više usredotočiti na ishode, na rezultate, a to je često pitanje e, financijske apsorpcije i izdataka, a ključno bi pitanje zapravo trebalo biti što postižemo, ne samo koliko smo platili. I zato moramo povećati važnost pokazatelja e, koji pokazuju e, te ishode i rezultate. O tome će također Erik govoriti više. Još nešto novo u tom programskom razdoblju je odrediti preduvjete koji uvjetuju trošenje sredstava, to je takozvana uvjetovanost ex ante, što treba služiti učinkovitom okviru i osnovi za e, izdatke, za rashode. Vrlo jednostavno govoreći, Naravno da nećete trošiti novac na e, prijevoz, e, prije nego što odredite strategiju kamo taj prijevoz treba ići. E, taj princip primijenjen i za razdoblje 14. do 20. Sada nešto o aktualnom stanju. Ovaj prikaz pokazuje sadašnje stanje po državama članicama. Plavo-zelene linije su odabir projekata u svakoj državi članici i ovaj manji stupac narančasti je iznos plaćenog novca koji je dakle otišao iz europskog proračuna prema državi članici. Stopa implementacije povlačenja je e, manja i sporija nego što bismo htjeli. E, to ćemo čuti u vezi s različnicom za 2018. E, mislimo da tu treba naglasiti dvije stvari i ako je stopa trošenja niža nego što bismo željeli, ohrabruje da su obveze prilično velike na razini samih projekata, znači po provedbi smo uspješni, biraju se e, projekti, a e, rashod će uslijediti. E, međutim, taj omjer je navodno nešto o čemu komisija brine. E, prvo razdoblje za 2020. Upravo tu informaciju ćemo moći prvu dati s obzirom na elemente koji su uključene u uredbe za 2014. do 2020. E, zahtjeva se da država članica e, pošalje te podatke koje onda komisija e, prikuplja i šalje dalje kao informaciju parlamentu. Još nekoliko kratkih i brzih pouka. Pozitivno možemo istaknuti da smatramo kako tješnje povezivanje kroz europski semestar i specifične preporuke po zemljama je omogućilo veću učinkovitost, ali to omogućuje i ukupni pristup eh, integriranijih i sažetijih politika na razini Europske unije zahvaljujući takvim vezama. E, uvjetovanost eksante se pokazala uspješnom. E, okvir e, za procjenjivanje uspješnosti je također se pokazao uspješnim kod mjerenja rezultata i ako smo nešto manje pozitivni što se tiče e, pričove za uspješnost koje se pokazalo e, vrlo e, krutim instrumentom primjenjuje se automatizmom i članicama i tijelima koje provode programa predstavlja dodatno opterećenje. Unaprijediti bi se moglo pitanje odgode u pokretanju novih programa. E, to su kašnjena na početku programskog razdoblja i to je vrlo teško nadoknaditi kasnije. Što kasnije program počinje, e, to je veća opasnost da, se da će se to kašanje protegnuti na cijelo programsko razdoblje. Što se tiče sadržaja dokumenata, e, mislimo da su dokumenti bili predugački i treba biti sažetiji. Ono što nužno ne smatraju jednako druge institucije, a komisija smatra da to treba primijeniti, je e, automatski prelaz na N plus 3. To je smanjilo pritisak na brzo učinkovito trošenje i mislimo da je to pridonijelo e, spomenutom e, kašenju i odgodama. Neću sada navesti sve, ali ću vrlo rado odgovarati na vaša pitanja. Eto, to su neki od e, elemenata e, koje smo e, pokušali unaprijediti za sljedeće razdoblje. Hvala lijepa. Hvala. Prije nego što pređemo na regionalnu politiku nakon 2020. i kako bismo zapravo zadržali e, usklađenost, e, odnosno od početka do kraja isti ritam. htio bih otvoriti raspravu tek nakon što imamo sve tri prezentacije. E, ano, prije toga ću dati jedan komentar, a nakon toga ćemo nastaviti sa prezentacijom o regionalnoj politici nakon 2020. godine. Rekli ste nešto što je jako zanimljivo tijekom vaše prezentacije, a to je Znači, činjenica koja se tiče zapravo kvalificiranja te kohezijske politike koja se sve češće definira kao tradicionalna europska politika. To je činjenica, znači to je tradicionalna politika s obzirom na povijesno izlaganje koje ste imali u prošloj prezentaciji. Ali zapravo kada govorimo o kohezijskoj politici, ona više od drugih bi trebala suočavati se s novim izazovima koji se danas gledaju kao prioriteti na razini Europske unije. E, moram vas podsjetiti na čitav niz podataka. Između 2014. i 2020. mobilizirali smo više od 40 milijardi eura za e, klimu između 2014. i 2020. mobilizirali smo više od 85 milijardi za zaštitu okoliša. Dakle, kohezijska politika e, ukupno, bez ovog novog zelenog sporazuma, za kohezijsku politiku je bilo izdvojeno gotovo 128 milijardi, znači u okviru ovog, e, ovih politika za okoliš i za klimu. Ne treba reći ništa više od toga. Mi smo na taj način bili u stanju suočiti se sa novim izazovima. Ista stvar vrijedi i za inovacije. Ne sjećam se točno izazova, ali mislim da je riječ o 65 ili 66 milijardi za, za inovacije. Da, to je tradicionalna politika, ima svoju povijest, ali zapravo je riječ o politici koja je um, duboko i detaljno usmjerena ka ostvarenju novih ciljeva koji su predstavljeni Europskoj uniji s obzirom na nove izazove s kojima se suočava europska politika. Kada raspravljamo o višegodišnjem financijskom okviru za naredno razdoblje, mi nikako ne smijemo napustiti tu ideju o kohezijskoj politici kao jednoj od temeljnih politika i ona nije samo usmjerena ka provođenju e, odnosno tog e, aspekta solidarnosti. Solidarnost je jedan od temelja Europske unije, ali također i solidarnost odgovor na nove izazove s kojima smo suočeni. Imam također i još e, jednu stvar koja mi se čini iznimno važnom, a to sam zapisao. Dakle, e, kohezijska politika se ne može provoditi ako se načelo kohezije ne primjenjuje i ne poštuje u svim regijama. To je iznimno važno načelo zato što kohezija mora biti prisutna kako u manje razvijenim regijama, tako u tranzicijskim regijama, ali istovremeno i u onim najrazvijenijim europskim regijama. To je jedinstveni koncept na razini cijele Europske unije, pogotovo ako uzmemo u obzir te nove izazove. E, sve što se stavlja na kocku e, e, s obzirom na nove izazove nije samo problem nerazvijenih ili tranzicijskih regija, nego će biti izazov i za e, najrazvijenije regije. Upravo zato je bilo bitno da finsko predsjedanje ne daje prednost jednim regijama, znači određenim regijama na uštrb nekih drugih. Kada je riječ o znači tranzicijskim regijama i onim najsiromašnijim regijama. Dakle, ako ne postoji ravnomjerna politika i ravnomjerna raspodjela sredstava, zapravo ćemo imati e, neuravnoteženu kohezijsku politiku i oslabljenu kohezijsku politiku. Jedino ako jedinstveno djelujemo, onda ćemo moći napraviti korake prema naprijed. Mi moramo spriječiti da dolazi do rasjepkavanja i da se jedni okreću protiv drugih. Ja čvrsto vjerujem da smo mi ovdje u našem odboru iznimno oprezno kad je o tome riječ. E, hvala vam na svim ovim e, elementima e, koje ste istaknuli u ove dvije prezentacije, a sada ću ponovno dati riječ o znači, našim govornicima da nam prezentiraju regionalnu politiku nakon 2020. Zahvaljujem. Evo, kao što ste sami spomenuli, nam je potrebna jako snažna europska politika. Dakle, ovo je zadnja karta Europe gdje se vide kako različite regije u Europi stoje po pitanju BDP-a po glavi stanovnika. Ove zelene regije su očito one iznad europskog prosjeka, ostale su ispod europskog prosjeka. Kako pogledate, e, tu ima i nekih ekstrema kao što su Luksemburg koji ima BDP više od e, 160% od prosjeka, ali također imamo i druge regije, recimo kao što su u e, Bugarskoj, kojima je BDP zapravo 40% e, manje od prosjeka. Naravno, ako znači takve neravnomjernosti i dalje budu prisutne jako dugo vremena, onda će to biti veliki problem i zapravo ljudi koji su e, dio tih zajednica će imati velikih problema. Zato se slažemo s vama kada govorite o tome da nam trebaju snažne kohezijske politike i u budućnosti. A sada ćemo govoriti o nekim aspektima gledajući naredno razdoblje. E, Znači, ovo što ja sada predlažem ovdje, odnosno prezentiram ovdje, je prijedlog komisije. Kao što znate, to je trenutno predmet pregovora između Europskog parlamenta i vijeća. I neki od tih prijedloga e, su već izmijenjeni upravo iz toga što pregovori traju. Dakle, e, ovo nije znači, trenutna situacija kakva će biti dogovorena na kraju. Sada ću objasniti e, koji je naš onaj glavni razlog u kojem smo e, razmišljali o tom budućem znači pravnom okviru. Evo, na ljevoj strani mi raspravljamo sa mnogim korisnicima koji dolazi, koji nam govore postoji toliko pravila, postoje toliko fondova, a kako to da ne postoji jedinstvena zapravo primjena za e, sve fondove na europskoj razini. Mi smo ovdje onda predložili uredbu o zajedničkim odredbama CPR koja obuhvaća tih sedam fondova. Dakle, ono što je sada unutar CPR-a, uredbi o zajedničkim odredbama, su znači elementi e, kroz koje ćemo vidjeti kako se mogu postići svi ti rezultati koji postoje u okviru naših ciljeva. Dakle, šteta je što e, nismo uspjeli okupiti i više od sedam, ali to je ono što smo uspjeli napraviti i mislimo da je to dobar korak u pravom smjeru. E, dakle kako za, e, za fond za regionalni razvoj, tako i za e, znači kohezijski fond, tako i za poljoprivredni fond za ruralni razvoj. Vidite ovdje sve ove koji su navedeni, postoje već i pravni dokumenti koji definiraju i prioritete za svaki od tih fondova. Ali E, cilj nam je uvijek e, isti, znači postoji toliko pravnih e, dokumenata i jako je teško shvatiti što vrijedi za koji fond, što se primjenjuje za koji uvjeti se primjenjuju za koji fond. Sada ćemo pokušati malo skratiti sve te tekstove, sve te dokumente. Na desnoj strani i kada govorimo o teritorijalnoj suradnji, znači o ETC-u, predložili smo čitav niz noviteta i inovacija. Dakle, najinovativniji prijedlog je onaj koji se vidi na desnoj strani skroz na dnu, to je europski prekogranični mehanizam koji bi zapravo omogućio da se pravila jedne države članice mogu primijeniti i u drugoj državi članici e, s ciljem učinkovitije provedbe prekograničnih programa. S tog stajališta moram reći da smo pomalo razočarani zbog činjenice da vijeće još uvijek nije izrazilo svoje mišljenje. Parlament jest i to vrlo brzo i oni su bili pozitivno odreagirali na ovaj prijedlog ali do danas još uvijek nemamo e, stajalište vijeća. I to je nešto što nam onemogućava da pokrenemo trijaloge na među institucionalnoj razini, a to je ono što, zbog čega nam je jako teško. S obzirom na ono što je rekao kolega, ako želimo doći do ovih, znači do znači pojednostavljenja i na neki način dijeljenja tih e, aspekata. Imamo 11 e, zapravo e, ciljeva koje smo pokušali konsolidirati kroz pet ovih koje vidite na slajdu. Imamo znači Europu koja je bliža građanima. Nama je jasno da postoji problem te udaljenosti Europe i institucija od građana. Institucije nisu bliske građanima, a inicijative koje idu od ozdo prema gore e, su zapravo nedovoljno učinkovite zato što upravo kreću od ozdola prema gore. Dakle, taj cilj kada govorimo o Europi koja bi trebala biti bliža građanima bi se trebala upravo baviti razrješavanjem tog čvora i nadamo se da ćemo u budućnosti imati sve više inicijativa te vrste kako bismo e, potaknuli integrirani razvoj na lokalnoj razini. Ne želim vas sad zbunjivati brojevima, ali ovdje ne bismo e, htjeli niti da zapravo se ti resursi previše rasipaju. Mi bismo ih htjeli koncentrirati e, na klimatske ciljeve. Na primjer, ovo je jedan od prioriteta i također novi, mandat ove nove komisije. Mi ćemo predložiti i e, nove elemente početkom siječnja, a to je znači fond za pravednu energetsku tranziciju koje bi trebalo pomoći upravo onim regijama koje imaju problem sa prilagodbom klimatskim ciljevima. Na taj način mi ćemo uspjeti pomoći tim regijama u procesu tranzicije kada govorimo o gospodarskoj diversifikaciji, ali također i na način da pomognemo radnicima koji će izgubiti svoje radno e, mjesto ili su ga već izgubili zato što se neke aktivnosti jednostavno će se morati prekinuti. Ovdje govorim o znači rudnicima ugljena ili pak nekim drugim aktivnostima e, gdje će morati doći do određenih prilagodbi u tom procesu. E, ovdje na lijevoj strani vidite znači te takozvane uvjete E, koji će zamijeniti zapravo ex ante uvjete. E, mi smo ovdje uveli neka pravila koja su e, prekomplicirana i koji će ovisiti o tom programskom razdoblju. Ali kada govorimo o tim uvjetima koje omogućuju provedbu, oni će zamijeniti znači ex ante uvjetovanost. Mi ćemo napraviti e, to da ti uvjeti koji omogućuju provedbu, a tako će se nazivati u budućnosti, da će se oni poštivati tijekom cijelog tog programskog razdoblja. Evo, e, još jedna stvar koju treba e, razjasniti i na što bih htio usmjeriti vašu pozornost. Prvo je ovo, znači, na lijevoj strani, druga točka a to zapravo E, ova iskustva e, iz razdoblja 2014-2020 godine je bilo jako bolno zato što smo imali migracijsku krizu i više nije bilo dovoljno fleksibilnosti i e, dovoljno zapravo prostora za manevar kako bismo se nosili sa nedostacima unutar fondova. Kao što znate bio je problem sa tim prihvatnim centrima, sa primještanjem migranata. To su sve pitanja na kojima smo htjeli raditi, ali nismo imali prostora za manevar. I zato sada za ovaj razdoblje nakon 2020. godine moramo napraviti kompletnu znači reviziju e, negdje na pola puta, znači srednjeročnu reviziju između 2023. i 2024. E, imat ćemo e, izdvojena sredstva koje će se moći iskoristiti tamo gdje se pokaže da postoji potreba da, za slučaj nužde. Kao što sam već i ranije rekao, jedan od aspekata koji nas jako brine E, su zapravo problemi sa postojećim e, pravilima. Imamo sada bolje koncept, ali nam trebaju također i bolja pravila koja će omogućiti korisnicima da iskoriste uistinu te fondove. Zato smo predložili čitav niz e, mogućih djelovanja i naglasit ću jedan od njih posebno koji možda bi se mogao činiti nevažnim, ali, ja, ali bih vam ja htio e, zapravo govoriti o njemu. Riječ je o znači, stručnoj potpori ili tehničkoj pomoći. Budući da sam ja jedan od e, znači, e, službenika u glavnoj upravi, gotovo je nemoguće zamisliti da se može dobiti naknada za znači, tehničku potporu, tehničku pomoć bez računa to je ono što smo ovdje mi predložili. Dakle, mi možemo izdvojiti novac za tu tehničku pomoć kako će se programi odvijati. Dakle, na primjer, e, za 100 eura koji će tražiti od komisije, znači vi ćete primiti e, e, toliko novca od komisije, a nećete morati porasiti račune, što će i tekako olakšati samo korištenje tog sustava i samu provedbu tog programa. Mi se nadamo da će takva vrsta prijedloga moći biti dobro iskorištena, znači da će, dobro, da će se to, da će se za time povoditi naši kolege u državama članicama. Kada govorimo o prihvatljivosti, uvjetima prihvatljivosti, ja sad ne bi previše htio dužiti o tome. treba bi ići jako, jako duboko u detalje kada je riječ o samoj provedbi, ali e, sad bih htio samo pozoriti na dvije točke. E, prva je ova koja se vidi znači na ljevoj strani gore, a to je da ako vidimo da programi dobro funkcioniraju i da e, nema puno pogrešaka u provedbi, onda možemo reći u redu, samo nastavite, znači vjerujemo vam, znači imamo povjerenja u vaše sustave, nacionalne sustave upravljanja i Nećemo od vas zahtijevati određene e, znači, revizije, nećemo zahtijevati e, nekakve računovodstvene revizije koje inače zahtijevamo od naših partnera i naših korisnika na nacionalnoj razini. Dakle, to je neka ponuda s naše strane kako bismo smanjili administrativni teret e, za sve one koji upravljaju programima, ali to mora biti temeljeno na uspješnosti određenih programa. To će omogućiti svakom programu da e, e, najbolje iskoristi sve moguće resurse. Dakle, svi će moći biti korisnici recimo tog programa neovisno na, ili reći o zapadnoj, istočnoj ili središnjoj Evropi. Europi nećemo raditi tu razliku ako e, vidimo da stvar funkcionira. I samo sada e, još ću zaključiti sa dvije ili tri teme koje su nam bitne. Prvo, financijski instrumenti. Nažalost, e, Financijsko predsjedništvo je predložilo još e, jedan rez u okviru kohezijske politike. Riječ je o 7 milijardi, znači manje sredstava. E, trenutno se o tome raspravlja e, i vode se pregovori, ali čini se da nećemo uspjeti e, dobiti istu razinu financiranja kao i znači ranije. Što znači da moramo biti učinkoviti, a to znači ne pouzati se samo u potpore, nego također i raditi sa jamstvima kao što su equity, odnosno kao što je vlasnički kapital, kao što su pozemice, e, e, također i druge vrste privatnih financiranja kako bismo imali što širi učinak ovih kohezijskih politika. Stoga smo predložili čitav niz e, znači, izmjena. E, razmišljamo o tome da se može možda kombinirati potporu sa e, zajmovima kako bi zajam možda, biti, možda mogao biti jeftiniji i kako bi se odblokirala ulaganja koja bez takve mjere ne bi mogla biti izvediva. Jer proizvod koji inače želimo prodati neće biti isplativ. Također smo pokušali smanjiti uvjete kada je riječ e, znači o e, korisnicima e, i onima koji vode te programe, znači kada je riječ o davanju izvješća. Dakle, govorit ćemo o takozvanom e-koheziji, dakle htjeli bismo se prebaciti više na taj digitalni sustav koji će podrazumijevati manje papirnatih znači izvješća i to će nam olakšati svakodnevni život. A sada Znači, financijski elementi. E, znači, prvi se e, tiče stope sufinanciranja. Dakle, imamo znači, stope sufinanciranja koje su e, poprilično visoke, a to je vezano uz činjenicu da dolazimo iz jedne znači, financijske i gospodarske krize tijekom koje su države članice imale problem sa mobilizacijom potrebnih resursa iz svojih nacionalnih proračuna. Nadamo se da ćemo moći e, krenuti e, sa, od 2020. godine, znači sa onako malo mirnijim vodama i da ćemo uspjeti računati na također visoku stopu sufinanciranja na razini Europske unije. Nadamo se da će to poduprijeti i vas, znači su zakonodavci, parlament i vijeće, e, jer bi to moglo dovesti do veće razine ulaganja. Kao što je rekao i sam kolega, mi bismo ovdje e, htjeli, znači htjeli bismo se vratili, vratiti znači na e, znači sustav N plus 2, sa sustava N plus 3 na sustav N plus 2 što se tiče troškova. Mi smatramo da je to iznimno važno i ako ne uspijemo znači potrošiti što imamo na raspolaganju, znači ta sredstva iz fondova e, na relativno brz način, onda ćemo imati problem sa smanjenjem fondova. Ovdje samo vidite također i neke od, na ovom prikazu, znači neki detalji po pitanju preraspodjele sredstava u okviru samih fondova prema ovom trenutnom prijedlogu komisije. E, najsiromašnije države članice u e, manje razvijenim područjima će primiti 75% e, fondova u budućnosti, znači kao i danas odnosno e, redistribucija e, sredstava iz fondova ostaje ista. Ovo je znači e, evo karta prihvatljivosti. Imamo tri kategorije regija, one koje su najrazvijenije, tranzicijske regije i one manje razvijene regije. Ovdje vidite države članice koje koriste sredstva iz kohezijskog fonda. Dakle, to je zapravo instrument koji se zapravo e, znači, e, odvaja na nacionalnoj razini, na evropskoj razini. Dobro, a sada otvaramo raspravu i dajemo riječ zastupniku Pekajnen. Hvala vam na prezentaciji. Ja sam shvatio da kohezijska politika ima veliku misiju u Europskoj uniji, a to je da se približi regijama. A sada, kad pogledamo statistiku Eurostata, onda vidimo da, i to vrlo lako se može uočiti, da postoji jaz između različitih zemalja. Ali kad govorimo o regijama, onda je to potpuno druga stvar. Ima jako puno regija u Europskoj uniji. koje nisu uspjele razviti se. E sada, moje pitanje vama je koji je razlog tome? Trebamo li se mi usmjeriti na te zemlje u kojima postoji velika razlika između e, manje razvijenih i više razvijenih regija? Trebamo li se usmjeriti sve više, trebamo li usmjeriti svoj novac na te siromašnije regije, te regije koje nisu uspjele brzo se razviti. Neke regije se nalaze u stanjima u kojima su se nalazile i prije 10-12 godina, a neke druge su se uspjele razviti i to vrlo brzo. Koje je vaše mišljenje? Jesmo li uspjeli u tom smislu s našom kohezijskom politikom? Hvala vam na pitanju. Erik, izvolite. Hvala vam. Hvala vam na ovim prezentacijama, bile su vrlo zanimljive. Vrlo je važno da sada e, završimo zeleni sporazum. Međutim, ja sam malo i zabrinut jer govorimo o fondu za pravičnu tranziciju. Ja mislim da je to jako dobra ideja. Ali kao i mnogo puta u prošlosti, kad uočimo nekakav problem u Europskoj uniji, ali i na nacionalnoj razini, mi onda stvorimo nekakav novi fond, nekakav novi instrument. Sad je ovdje riječ o cijelom nizu instrumenata i ako pretjeramo u tom smislu, e, mi možemo povećati neučinkovitost i nećemo ostvariti e, svoje ciljeve. Ja vas zato molim, kad budete osnivali ovaj fond o pravednoj tranziciji, budite e, vrlo oprezni kako ga ustrojavate. Jer e, primjerice kad govorimo o klimatskim promjenama, e, mi se već time bavimo u strukturnim e, fondovima jer treba promijeniti strukture. I sada pitanje je kako ćemo to financirati, hoće li se stvari zakomplicirati ili ćemo E, pokušati e, to e, uključiti u koheziju i na, i na puno bolji način. Ja mislim da je vrlo važno držati Europu zajedno. Ono što mene brine su regije koje, na primjer, nemaju javni prijevoz, a mi moramo povećati porez na ugljik, tako da bi nekad E, građanima bilo teško e, ostvariti to ako nemaju drugog načina, ako nemaju javni prijevoz. Mene to brine. Ja e, sumnjam da ćemo mi moći povezati regije Europe željeznicom. Kako ćemo onda ostvariti te svoje ciljeve? Ako ne možete negdje stići, a ne želite stići avionom. Što se tiče uspješnosti, e, mi zapravo e, ne vidimo e, kako sve ovo napreduje. Mislim da se stvari samo kompliciraju. Moramo ili promijeniti naziv fonda ili promijeniti strukture. U protivnom zakomplicirat ćemo stvari i nećemo biti učinkoviti. Hvala vam. Hvala vam, Andre. Hvala na ove tri prezentacije. Bilo je vrlo dobro čuti ovaj pregled eh, kroz eh, prošlost i vidjeti kako će se stvari odvijati u budućnosti. Ja želim reći da je kohezijska politika eh, nešto što, na što građani pozitivno gledaju. Ako pitam građane koje su pozitivne, eh, pozitivni aspekti Europske unije, oni će reći jedinstveno tržište i projekti koji su sufinancirani u okviru kohezijske politike. Međutim, imam određene e, zabrinutosti, a to u pogledu održivosti u budućnosti, jer imamo određene diskrepancije, a to se sve vidjelo i u prezentacijama. Prezentacije su bile dobre, ali ja sam uočio mnoge e, diskrepancije. Europski parlament Eh, ima vrlo važnu ulogu u kohezijskoj politici. Ako pogledate države članice, postoje velike nejednakosti. U Pragu imamo eh, one koji zagovaraju kohezijsku politiku. Mnogo država članica je reklo da želi snažnu kohezijsku politiku, ali neke države članice nisu za kohezijsku politiku, posebice neto uplatiteljice. Kad dođemo do komisije, čuli smo da moramo imati snažnu kohezijsku politiku, ali istovremeno eh, iz nekih općih uprava idu po državama članicama i govore kako budućnost kohezijske politike i nije baš tako svijetla i kako se moramo usmjeriti na središnje eh, upravljane programe. Dakle, programe koji se upravljaju na središnjoj razini. Moramo imati financijske instrumente, e, financijska sredstva, privatno investiranje, da, to je možda dobra budućnost, ali istovremeno imamo i političke ciljeve, pogotovo vezano za klimatske promjene. Što trebamo učiniti vezano za klimatske ciljeve, e, što trebaju učiniti regije, tvrtke, e, to je sve vrlo važno i nisam siguran E, možemo li e, sve to uključiti u kohezijsku politiku. A ako oslabimo kohezijsku politiku na način da dodamo nove prioritete ili da dodamo ovaj fond za pravednu tranziciju, a da ne dodamo e, dodatna financijska sredstva, što će se onda dogoditi? Onda ćemo imati zapravo slabiju kohezijsku politiku i zapravo nećemo moći pravovremeno raditi na kombiniranim rješenjima. To je ono što mene brine. E, probajte mi pojasniti ovo. I još jedna stvar vezana za N plus 3. Što se tiče N plus 3, i kad je riječ o investicijama u energetski sektor, e, za te investicije potrebno je više vremena i zato se ja zalažem za nekakav kompromis. Ja mislim da bi bolje bilo imati N plus 2 jer bi to bio na neki način kompromis i na taj način e, bismo mogli imati više mogućnosti, zapravo da se zadrži N plus 3, a N plus 2 za određene projekte. Hvala vam. Hvala vam. Javlja li se još netko za riječ? Ako se nitko ne javlja za riječ, čuli smo jako puno komentara, čuli smo i pitanja, e, zato ponovno dajem riječ e, prezenterima, ali e, ja ću se prvo referirati na određena pitanja vezana za regionalnu politiku nakon 2020. godine. Dakle, ovdje nije samo riječ o budućnosti kohezijske politike, nego i o borbi koju moramo voditi za znači, naredni europski proračun. E, dakle, i na početku sam govorio i u prezentaciji smo čuli da postoji s jedne strane znači jedna podjela između takozvanih tradicionalnih politika, ali i novih politika. Moramo izaći iz takve logike zato što je kohezijska politika ta koja se uvijek ticala odgovora na nove izazove. Tako je bilo oduvijek. Europska komisija nas je prije podsjetila na podatke između 2014. do 2020. godine. Mi smo kroz naše programe uspjeli mobilizirati 41,7 milijardi eura za klimu. Zamislite samo koliki je to iznos. I mi smo bili jedini koji su to napravili. 87,2 milijarde eura za okoliš 128 e, milijardi sve zajedno, znači za okoliš i za klimu, e, a tada još nije bilo ni riječi o novom zelenom e, sporazumu. Dakle, mi već jesmo dio politike koja je usmjerena prema novim izazovima. Riječ je o modernoj politici, riječ je o uspješnoj politici, znači koja će uvijek biti, koja će u budućnosti biti samo sve uspješnija. Dakle, to nije politika prošlosti. I u toj političkoj bici koja nas očekuje i koju smo već započeli voditi, zahvaljujući argumentima koje ćemo e, razraditi u korist kohezijske politike, mi to moramo vrlo jasno reći. Dakle, prvo smo čuli prijedloge e, koje nam je dalo finsko predsjedništvo po pitanju europskog proračuna. Znači, to su prijedlozi koji nas dovode u još težu situaciju od eh, onih prijedloga koje smo čuli od prije nekoliko dana. I smatramo da se dio rješenja nalazi upravo u rukama parlamenta. Eh, također, Jan obret je ovdje s nama, on to zna. I odmah eh, moram reći da čestitam Europskom parlamentu na tome što izražavate e, ključne odluke, znači i ključna stajališta kako bismo obranili taj europski proračun. Ovdje nije riječ samo o kohezijskom vanjskoj politici. Ovaj prijedlog finskog e, predsjedništva je prijedlog koji gotovo da ubija europsku ambiciju i gotovo da je zapravo E, znači, vijeće to koje na neki način nalaže e, takve promjene komisiji von der Leyen. Mi ne znamo kako bismo uz takav proračun mogli odgovoriti na sve one ciljeve koje je zacrtala komisija e, znači, predsjednice von der Leyen. To je nešto što Europski parlament ne može podržati i on, to, on se mora boriti protiv toga. Mi jesmo mobilizirali sredstva i mi smatramo da bi to moglo biti jedno od rješenja kako bismo našli tu potrebnu ravnotežu. Prije smo govorili o, znači, o ovlasti Europskog parlamenta od Lisabonskog ugovora o postupku suodločivanja. E, odnosno, ovdje imamo, znači, raspolažemo Europskim parlamentu koji je odlučan u tom e, procesu pomirenja po pitanju e, znači e, proračuna, mi jesmo spremni preuzeti našu ulogu zato što ovdje govorimo o europskim ambicijama koje trebamo spasiti. Sada dajem riječ kolegi Jan Obretu koji je suizvjestitelj po pitanju proračuna. Hvala vam što ste Hvala vam što ste mi dali e, riječ. Razgovarali smo o prijedlogu gospođe Delain i e, želim reći da imamo e, dva elementa vezana na kohezijsku politiku. Prvo je finski prijedlog. Finski prijedlog nije zadovoljavajuć ni za koga u vijeću, zato što daje više određenim zemljama, ali E, ulazi se u detalje kohezijske politike i e, premijeri će razgovarati o detaljima da vide kako će e, definirati korisnike, korisničke regije u zemljama članicama. Pregovaračka kutija je jako detaljna. O tome će razgovarati premijeri neke države članice apsolutno nisu zadovoljne. Ja mislim da je ovo poprilično hitno pitanje. Prije nekoliko sati gospođa Delajen je e, predstavila mehanizam za pravednu tranziciju od 100 milijardi. Dakle, to je službena prezentacija. Ja imam e, kratka pitanja komisiji. Prvo, koji postotak tih 100 milijardi će se uzeti iz kohezijske politike? Jer Poruka je jasna, dio će doći iz kohezijske politike. Znači, neće biti transferirano iz kohezijske e, politike u neke druge elemente. Znači, dijelovi kohezijske politike će zapravo biti usmjereni e, na klimu. A već imamo klimu ali ne, određeni dio fondova će biti usmjeren na klimu. Znači, kohezija će biti reorijentirana prema klimi. Znači, to je meni pitanje. Znate li vi koji je to postotak od tih 100 milijarde koji će se uzeti iz kohezijske politike? Hvala vam, gospodine Albright. Mislim da je pitanje vrlo jasno. I zato želim podsjetiti da već sada mobiliziramo desetke e, milijuna za te ciljeve i već sada e, činimo jako dobre stvari. E, sada dajem riječ komisiji, onda ćemo zatvoriti ovu točku dnevnog reda. Hvala vam. Nažalost, ne mogu vam odgovoriti na e, to pitanje, pitanje gospodina Olbrihta, zato što e, se moram prvo informirati. Ali ne očekujem da mobiliziranje ovog iznosa znači i rezove u kohezijskom proračunu. Ja mislim da je komisija bila jasna da je taj fond za pravednu tranziciju, njega će predložiti uskoro komisija, da će to doći povrh E, prijedloga proračuna. Da neće se to financirati iz ušteda. Ja mislim da će komisija e, to jasno izraziti, vjerojatno sljedeći tjedan na vijeću, ali ovaj iznos od 100 milijardi je meni posve nov i ja moram provjeriti da vidim otkud e, to dolazi. Znam da sada razgovaramo sa Europskom investicijskom bankom, razgovaramo o mogućnostima financiranja Razgovaramo o različitim novim idejama i to nas možda dovodi do tog iznosa od 100 milijarde. Mogu samo špekulirati, ne znam. Ne znam pouzdano, ali ne vjerujem da će to srezati kohezijski proračun na nekakav formalan način. I ne mogu vam reći u kojoj mjeri taj iznos uključuje buduće e, kohezijske investicije. Što se tiče fonda za pravednu tranziciju, očigledno je da želimo e, dati nekakav pametan prijedlog. Sad ćemo vidjeti kako će ga drugi procijeniti, ali ono što se čini jasno, a to smo prije spomenuli, je da ovaj fond ne može biti instrument koji će osigurati energetsku tranziciju. Postoje i drugi instrumenti koji su namijenjeni u tu svrhu, ali isto tako iznos financiranja koji je potreban je toliko e, velik da jednostavno ne vjerujem da bi ovaj fond za pravednu tranziciju mogao pokriti i riješiti taj problem. Ono kako mi vidimo ovaj fond za pravednu tranziciju je da e, ne nemaju sve regije istu polazišnu točku. Mnoge regije će imati velikih problema, bit će im jako teško. Na primjer, e, Zapadna Makedonija u Grčkoj, e, e, primjerice vlada je zatvorila neke rudnike, elektrane u toj regiji, a to je 20% BDP-a te regije a to je isto tako tisuće radnih mjesta. E sad, ako se to dogodi u narednih deset godina, moramo imati novu perspektivu, moramo imati novi ekonomski model za tu regiju, ako je to plan za tu regiju. Moramo vidjeti kako stvoriti gospodarsku aktivnost u toj regiji, kako stvoriti nova radna mjesta. Znači, fond za pravednu tranziciju mora pratiti tranziciju, e, mora pomoći primjerice radnicima koji će ostati bez radnih mjesta da dobiju nekakvo novo namještenje ili taj fond mora biti potpora novim gospodarskim aktivnostima, malim i srednjim poduzećima, drugim trgovačkim društvima koja bi se onda na taj način mogla nositi sa gubicima. Ali ovaj fond za pravednu tranziciju ne može biti fond koji će financirati energetsku e, tranziciju, klimatsku tranziciju kao takav. Mi imamo druge instrumente koji se time bave. E, nakon toga bi se referirao na ovo pitanje N plus 3, N plus 2. E, što se nas tiče, vrlo je važno da e, na kraju drugog programskog razdoblja imamo N plus 2. A sad kako ćemo doći do tog cilja, o tome uvijek možemo razgovarati i možemo pronaći nekakav put koji je prihvatljiv za sve. Ali, Želimo doći do rezultata N plus 2. Podsjetit ću vas, u proteklom programskom razdoblju imali smo N plus 2 i ama baš nitko nije rekao da to predstavlja problem. U trenutačnom programskom razdoblju malo smo olabavili to pravilo, promijenili smo i sustav provedbe, znači imamo nova e, pravila, imamo određena kašnjenja, ali ta isprika neće više biti dostupna u budućnosti jer više nećemo mijenjati stvari. Od sad ćemo samo pojednostavnjivati stvari, smanjit ćemo procese i nema više nikakve izlike da će netko reći treba nam e, više vremena jer se moramo prilagoditi novim pravilima. Neće biti novih pravila, samo smo srezali određena pravila. Znači, ne trebamo ostati na modelu N plus 3 za cijelo programsko razdoblje koje slijedi. I na samom kraju slažem se sa kolegom iz Finske koji kaže da postoje određene interne razlike dispariteti unutar država članica to vidimo svugdje znači imamo metropolitske zone koje rastu, koje brzo rastu jer imamo inovacije, imamo sve učilišta u tim zonama, u tim regijama, to su urbana e, središta, e, tu su ekonomske interakcije, tu se stvaraju nova radna mjesta a s druge strane, u drugim e, dijelovima zemlje, e, poglavito u ruralnim e, zemljama, vidimo zaostajanje. To nije samo fenomen koji se događa u Europi, to je fenomen koji vidimo u cijelom svijetu. E sada se postavlja pitanje kako možemo ublažiti u najmanju ruku taj problem, jer svakako nije opcija reći ne znamo što učiniti s ostatkom zemlje, pa ćemo ih ostaviti da se nose sami sa sobom. To ne funkcionira na taj način. I već sada vidimo određene opasnosti, vidimo kako se manifestiraju ti problemi e, prilikom glasovanja u zemljama članicama. Dakle, to su građani koji se osjećaju izostavljenima, isključenima, e, misle da nemaju budućnost i zato se ponašaju na taj način. Mi se ne smijemo e, tako postaviti prema tim građanima, mi moramo pronaći rješenja i za te regije. Ali rješenje ne može biti samo kohezijska politika, jer je proračun iz kohezije premalen da bi učinio razliku u svim tim regijama. Mi možemo poticati, mi možemo davati podršku, ali na kraju krajeva treba dati puno više i ne možemo očekivati da će kohezijska politika riješiti te, probleme. Evo ja ću dvije e, kratke napomene vezano za pitanja gospodina Berkvesta, ja mislim. Što se tiče pričuve za uspješnost e, u razdoblju 14. do 20. mogu se samo složiti s njim. E, mi smo gledali iste okolnosti, poteškoće i dodatan teret E, koji je nastao u ovom razdoblju i kada to e, usporedimo e, s potencijalnim koristima, zato smo odlučili ne nastaviti s time u razdoblju nakon 20. I postoje naznake da se su zakonodavci slažu s tim pristupom i nadam se da je ovo dobar primjer izvlačenja E, prave pouke iz e, prethodnog razdoblja za sljedeće. A zatim e, bilo je pitanje o područjima sa, na, na najudaljenijim pozicijama i pitanje prijevoza i ugljika. Na temelju prethodnih razgovora nismo uvjereni u dodanu vrijednost pomoći zrakoplovnim i zračnom prometu. E, to je komisija uključila u prijedlog, ali ćemo učiniti e, razliku i e, iznimku za najudaljenije regije. S obzirom na posebne okolnosti moramo imati primjeren odgovor za takvo područje. I mislimo da je to primjer da koliko god kohezijsku regionalnu politiku uklapate u ukupni okvir, treba još uvijek e, prilagođavati mjere konkretnim okolnostima u pojedinom slučaju. Hvala lijepa. Prije nego što e, zaključujem raspravu, gospodin Natov, Novakov. E, gospodin von Breskov, predsjednica von der Leyen je prije pola godine sata najavila prije pola godine najavila e, sredstva za pravednu tranziciju e, sad smatramo da su već trebale biti gotove preinake e, CPR-a. Kako ste daleko s tim uznapredovali? Hvala lijepa. Čuli smo komentare e, službenika komisije i od vas. E, e, no, o tom pitanju ćemo još raspravljati sa samom povjerenicom. Hvala vam lijepa svakako na ovoj studiji i na vrlo zanimljivim nalazima. Vi ste ovdje omogućili e, da se podsjetimo na osnovna pravila kohezijske politike. Sljedeća točka dnevnog reda razrešnica za opći proračun Komisije za financijsku godinu 2018. Odbor za e, kontrolu proračuna je e, vodeći u tome. Izvjestiteljica je prisutna i ona će održati prezentaciju. Rok za podnošenje amandmana 11. je prosinca u 18 sati, srijeda 11. u 18 sati. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Nakon razmjene mišljenja koje smo imali na početku studenog e, dopustite da e, istaknem najvažnije elemente e, koje želim istaknuti iz nacrta mišljenja. 1500 amandmana nije ovdje bilo korisno, no imali smo obrat e, pozitivnog e, trenda e, iz prethodnih godina i otežava socijalnu i teritorijalnu koheziju. Revizor je utvrdio da je sada 5% veća procijenjena stopa pogreška za rashode nego 2017. tada je bila 3% a 2016. imali smo 4,8% e, procjenenu pogreška za rashoda. No, e, ne treba svaku pogrešku odmah smatrati prevarom. Moramo situaciju ozbiljno shvatiti jer je se pokazalo da za 2018. imamo nadprosječne te e, rezultate. Pogreške proizlaze iz neprihvatljivih troškova i projekata 4,4%, e, kršenje pravila u tržištu, to je 40% i nedostatak popratne dokumentacije, važne dokumentacije koja je odgovorna za 11% tih pogrešaka. E, kolega Gineja nas je podsjetio na razmjeni mišljenja da ponekad države članice imaju tendenciju prekomjerno uređivati neke aspekte kohezijske politike e, i to je revizorski sud također utvrdio. E, tako mogu samo naglasiti potrebu e, za većim pojednostavljenjem u oba procesa 2020. U e, svom nasrtu e, naglasila sam te elemente. Jednostavnija nacionalna pravila za prihvatljive troškove mogu smanjiti izvore pogrešaka. U nacrtu mišljenja naglasila sam još nešto, a to je stopa apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih investicijskih fondova koja je i nadalje sporija od planiranog. E, do kraja 2018. ona iznosi samo 27,3%. Mislim da se moramo učinkovito nositi s izvorima spore apsorpcije. Ne samo u e, procesu razrješenja, nego isto tako prateći sljedeći višegodišnji financijski okvir. Mislim da usprkos kritici e, pravila N plus usvajanje zakonodavstva koje će omogućiti implementaciju kohezijske politike predstavlja još jedan razlog za ovako nisku stopu apsorpcije. Nadam se da će parlament, komisija i vijeća se e, moći e, lako dogovoriti o administrativnim mjerama koje će spriječiti kašnjenje u trošenju sredstava. Snažna suradnja između europskih, e, nacionalnih i regionalnih tijela vlasti će omogućiti više stope apsorpcije u budućnosti. E, zbog e, određenih ograničenja nisam mogla naglasiti dvije važne točke, a to su nacionalne tijela za reviziju i svrhoviti sustavi upravljanja sustavom. Što se tiče prvih, usprkos provedbi e, najboljih praksa. Potrebno je dalje poboljšati rad kako bi se bolje nadziralo korištenje europskih sredstava i nacionalno i regionalno. Učinkoviti indikatori uspješnosti su ključni kako bi se moglo ispravno procjenjivati e, uspjeh kohezijske politike potrebno je korektna informacija i kvalitetni podaci. To je prvi korak prema kvalificiranim odlukama. Hvala vam lijepa na pozornosti i radujem se vašim mišljenjima kao i nastavku rasprave i mogućim amandmanima u idućim danima. Hvala lijepa. E, sada riječ imaju izvjestitelji u sjeni, najprije EPP. Zahvaljujem predsjedatelju. Poštovani kolege, evo, ja bih vam e, kao prvo htio zahvaliti. Znači, htio bih zahvaliti izvjestiteljici na e, radu koji je odradila. Znači, njegov ovaj prijedlog mišljenja je iznimno vrijedan Dokument mislim da sadrži korisne informacije, kao što je rekla i sama izvjestiteljica. Postoji jako puno tema koje nije uspjela uključiti u ovaj, ovaj prijedlog mišljenja, zato što ima ograničen broj e, znači, riječi koje može iskoristiti. Ali smatram da treba spomenuti tri glavna pitanja. Prvo, važno je napomenuti da je nužno provesti pojednostavljenje Dakle, pojednostavljenje je nešto što je već i komisija predložila u svom prijedlogu. Dakle, to je nešto što treba e, pokazivati zajedničku namjeru, ali ono što je bitno, a to je da je to pozitivna vrijednost, jer činjenica je da u tome jako sporo napredujemo. Svaki put, iako govorimo stalno o pojednostavljenju, imamo sve složenije postupke, koji su popraćeni sve, složenija, sve složenijom i sve širom zakonskom regulativom. Nama je jasno da e, korisnici, znači e, da i e, neprofitabilne organizacije, udruge zapravo ne znaju što raditi sa svime time i kako, kako upravljati situacijom s obzirom na sve te propise i pravila koje moraju poštivati. Situacija ako je zaista jasna i jednostavnija, onda će oni moći ispuniti ove zahtjeve Europske unije, a mi ćemo moći postići cilj pojednostavljenja. Znači, komisija stalno govori o pojednostavljenju, a onda nam daje pak prijedlog koji je još složeniji. Također, vijeće govori o pojednostavljenju, onda nam daju prijedloge koji su e, opet kompleksni. Također i mi u parlamentu to radimo, ali što moramo napraviti sa tim prijedlozima koje dobijemo na stol? Druga točka koju sam htio spomenuti ima veze sa samom sporošću postupanja. Dakle, ja ne bih htio ovdje sada zapravo prejudicirati ovu situaciju, ali meni se čini da ćemo za sedam godina biti opet u istoj situaciji. Možda ću ja ovdje biti zastupnik, možda više neću biti u sljedećem sazivu, ali bojim se da ćemo se naći u e, e, zapravo situaciji koja će biti korak unazad u odnosu na ovu ovdje situaciju. Mi upravo sada vidimo što se događa. E, planiranje se događa sa zakašnjenjem, što znači da svi projekti bive osmišljeni sa zakašnjenjem, oni se primjenjuju sa zakašnjenjem, a za sedam godina situacija će biti znači e, biti, moguće da će biti još gora, zato što nećemo moći nadoknaditi sva ta e, zakašnjenja i nećemo, i e, doći će do još manje apsorpcije sredstava iz fondova. Što možemo napraviti? Dakle, mi za to nismo odgovorni, mi u Europskom parlamentu ovdje zaista radimo sve u okviru rokova koji su nam naloženi. Dakle, E, to nije naša krivnja ovdje u Europskom parlamentu, to je činjenica. Ali za nekoliko mjeseci počet će ponovno novo programsko razdoblje koje će presporo opet uhvatiti zapravo taj cijeli e, uči e, taj cijeli, e, ući u taj cijeli žrvanj i činjenica je da ćemo nakon sedam godina biti u još goroj situaciji. Ono što se traži, a to je veća fleksibilnost. A s druge strane, finsko predsjedništvo je u proteklih nekoliko dana predložilo prijedlog koji je manje fleksibilan od onoga što je bilo ranije. Dakle, mi ovdje jasno naglašavamo sve probleme koji i dalje postoje, Jan je ovdje s nama, on ima jako veliko iskustvo sa, znači, sa e, višegodišnjim financijskim okvirom. Dakle, i u tom smislu mi imamo podršku i mislim da bismo trebali biti radikalniji u našim zahtjevima i mislim da, da bismo trebali podržati e, sva ona sredstva znači, koja zahtijevamo u tim pregovorima vezano uz višegodišnji financijski okvir, jer će parlament trebati dati svoje mišljenje u budućnosti kako možemo pomoći veću fleksibilnost, kako možemo imati e, znači, rezultate po pitanju tog e, pojednostavljenja. Mi to želimo napraviti da, da se ne suočavamo s istim problemima u budućnosti. Pour Zahvaljujem. A sada u ime Renew Europe dajem Trebao bi se javiti gospodin Krisan Binea, izvjestitelj u Sijeni, ali on je zapravo e, pa će nam gospodin Knotek sad reći. Hvala lijepo, gospodine predsjedatelju. E, želim e, ispričati našog izvjestitelja u Sjeni koji zbog izvanrednih okolnosti ne može sudjelovati. E, vrlo kratke informacije i njegova pozicija. Gospodin Gnea pozdravlja i zahvalja gospođi Kutajar na ovom jako dobrom mišljenju. Naglašavamo povećanje pogrešaka od 3 na 5% e, za 2018. na temelju godišnjeg e, izvješća revizorskog suda spominju se dvije točke e, pojednostavljenje što su i gospođa Kutajar i gospodin Dojč već spomenuli. Neću se osvrnuti sada specifično na to da ne ponavljam argumente. Druga točka je e, nezakonito zadržavanje e, sredstava e, regulativnih tijela u odnosu na korisnike. Europski revizorski sud bi trebao načiniti i izvješće o odnosu između kašnjenju i neiskorištavanja sredstava o tome e, treba voditi računa ako se kasnije bez e, opravdanog razloga. Hvala lijepa. Mm, ne vidim e, sljedećeg kolegu, ali čuli smo njihovo stajalište na temelju dopisa. Martin Lamichel, čini se da isto nije ovdje. Prije nego što riječ vratim izvjestiteljici, imam još e, samo kratak komentar. U pravu ste što se tiče pojednostavljenja. 2014. E, toga moramo biti e, svjesni su naslijedili revolucionarne novine u sustavu. To je E, bilo e, sasvim nešto drugo e, kao su zakonodavac za novo razdoblje od komisije očekujemo uredbe koje neće ponovno postaviti na glavačke cijeli sustav. Dakle, i mi kao Europski parlament E, nismo uvijek najkoherentniji kod ciljeva pojednostavljenja, to vrijedi za sug zakonodavce. E, nekada i mi e, tu i tamo usložnjavamo stvari. Nadajmo se da ćemo u trijalogu uspjeti ispeglati sve te suvišne smetnje i zadržati ono što je uistinu učinkovito i dobro za korisnike u svim regijama Europe. Riječ ima naša izvjestiteljica. Zahvaljujem svima na napomenama i radujem se također e, pisanim e, mišljenjima izvjestitelja u e, sjeni. Naravno, mi moramo e, raditi na većem pojednostavljenju. To je ključna stvar kako bismo s jedne strane vodili računa i o sadašnjim pravilima koje trebamo na najbolji mogući način unaprijediti, a i s obzirom na administrativne kapacitete za koje će ovo biti bolje. E, radujem se nastavku ovog procesa i budućoj suradnji. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Želi li se javiti komisija? Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Vrlo kratko najprije želim zahvaliti izvjestiteljici na vrlo pažljivom e, mišljenju. Mislim da e, se više-manje sa svime možemo složiti i žao nam je što je stopa pogrešaka E, porasla iz jedne u sljedeću godinu, ali je ipak bitno niža nego što je bila u prošlosti. A što se tiče pitanje pojednostavnjenja, kao što je e, moj ravnitelj prethodno naglasio, e, to je bio jedan od ključnih ciljeva koje je komisija željela ugraditi u razdoblje poslije 20. Posebno e, je važno e, iako često raspravljamo o pojednostavljenju, e, onda to dovodi do promjena umjesto da se pojednostavi i stvorite novi sustav koji netko opet mora naučiti. I zato mi sada želimo vidjeti što se može općenito u cijelosti ukloniti. Jer kada nešto uklanjate, onda uklanjate i potrebu da se uči novo i koncentrirat ćete se lakše na cijeli pristup. To je bilo E, tako i u prošlom razdoblju e, sa kontrolama, e, novac je trebalo jednostavno preuzeti u sljedeće razdoblje. Zatim gospodin Dojić koji smatra da ćemo za sedam godina biti vrlo lako u istoj situaciji. Primili smo na znanje tu zabrinutost i nadam se da griješi. Neće se ljuti što to kažem. Nastojat ćemo uklanjanje recimo e, određenih tijela, jasni dokumenti, to treba omogućiti što brži početak novog razdoblja. Kao što sam već rekao, što smo brži na početku, to ćete više moći nadoknaditi bilo kakvo kašnjenje. Ovo kašnjenje na početku je bio najveći problem u koheziji. Optimistični smo e, da će ovo što predlažemo e, pomoći rješavanju ovih problema. Hvala. Hvala lijepa. Podsjećam na rok podnošenja amandmana koji jest u srijedu 11.12. u 18 sati. Zahvaljujem izvjestiteljici i svim kolegama i kolegicama koji su se uključili u raspravu. I time smo došli e, do kraja naše sjednice. onima kojih e, se ne tiče sastanak koordinatora, e, molim da što prije i tiše napuste ovu prostoriju. Hvala lijepa. Je rappelle cependant que nous nous retrouverons demain matin dès 9 Dakle, Sada ćemo nastaviti sastanak u 9, e, nastavit ćemo sastanak sutra ujutro u 9 sati e, s glasovanjem vezanom uz uspostavu programa potpore reformama, nakon toga sa e, narednim točkama dnevnog reda.